Hvala vam gospodine predsjedniče. Ispričavam se. Zahtjev vezan uz poslovnika. Upravo mi se nešto dogodilo. Naime, ja sam napustio dvoranu i već od danas prijepodne gledam jednu sliku koja je po mom mišljenju bogohulna. Na njoj je predstavljen Isus Krist sa jednom golom ženom odmah odmah na njegovoj strani. Mislim da bi tu sliku odmah trebalo ukloniti to treba odmah učiniti i zatim se to treba predati nadležnim osobama. Ja sam već ukazao na to da se to treba učiniti, a zatim su se prema meni ponašali kao prema delikventu. Mislim, za mjesec dana će kod nas pristići e, e, papa i onda će tu visjeti takva slika na zidu. Ja sam katolik, ja se sramim toga, tako nešto se ne smije dogoditi. I ako još jednom vidim tu sliku onda ću još jedno morati prosvjedovati jer moja religija mi nalaže da nešto tako ne mogu prihvatiti. Kaže se da trebamo prihvatiti sve druge vjeroispovijesti, ali to jednostavno ne može biti tako da imamo Isusa Krista sa nekom golom ženom na jednoj slici. Takvo nešto se ne smije dogoditi. Ja sam to jednostavno htio eh, sada reći. Ispričavam se gospodine predsjedniče. Ja sam morao vas o tome obavijestiti jer me sada upravo neko čeka ispred ove dvorane. Imali ste jednu minutu za javne riječ u vezi poslovnika, a mislim da e, smo odmah zapravo shvatili o čemu se radi. E, predlažem vam sljedeće. Ako je za to vas uvredljivo, onda se trebate obratiti kvestoru koji je zadužen za umjetnička djela u Europskom parlamentu. Imamo tu postupke koje